please sit down so that we can start the meeting. Dragi kolege, molim vas da zauzmete mjesta kako bismo mogli započeti sa sastankom. Thank you. So, good afternoon and... Hvala. Lijepi pozdrav svima. Prije nego što započnemo sa raspravom o godišnjem izvješću Europske središnje banke sa gospodinom Konstancijom, podpredsjednikom, e, dopustite mi da kažem nekoliko riječi o dnevnom redu. Najprije imamo usvajanje dnevnog reda, imali li možda nekih primjedbi? Ako to nije slučaj, onda možemo odmah prijeći na priopćenja predsjednika, izvješće o trenutnim međuinstitucijskim pregovorima. Prvi se tiče sekuritizacije. 28. ožujka je održan sastanak na tu temu i osvojan je napredak vezano uz CR i STS. Što se tiče STS-a, ishod je bio sljedeći. Su zakonodavci su razgovarali o neslužbenom dokumentu komisije vezano o strankama na tržištu sekuritizacije te kriterijima homogenizacije. Dogovoreno je da se e, komisiji povjeri mandat da finalizira svoj prijedlog o strankama te e, kriterije homogenosti e, temeljem primjedbi iznesenima na sastanku. Osim toga, izvjestitelj za STS-a će također predložiti prijedlog o stres testu. Osim toga, vezano, dogovorene su također kriteriji vezano s due diligence. Vijeće se odlučilo e, dati zabranu za resekuritizaciju Što se tiče CRR-a, ishod je bio sljedeći. Traži se od EBE e da dodatno specificira uvjete koji bi se omogućilo institucijama da kod određivanja zahtjeva za kapital e, koriste interni pristup, to je dogovoreno i tu se također e, spominju i takozvani proksi podaci. Što se tiče posebne tretmana viših pozicija e, u nekim malim srednjim poduzećima, o tome također bilo više riječi i tu e, je bilo govora o mogućim promidžbenim entitetima te uvjetima za garanciju tih transakcija. Od komisije je zatražila da da ocjenu, e, postoji mogućnost da institucionalni ulagači koriste određene instrumente i koje bi mogli biti posljedice. Zatim dogovoreno je još niz političkih pitanja. Cilj je bio da se što bliže približimo revidiranom e, okviru za sekuritizaciju odbora iz Bazela. E, su zakonodavci su potvrdili dio e, tehničkog rada u sklopu fajla CRR. Zatim imali smo još i petu reviziju direktive o sprječavanju pranja novca, to je održano 4. travnja razgovaralo sa sljedećim temama, imek samo šest, e, politički eksponirane osobe i Vijeće Europski parlament da će svoje očitovanje o tom pristupu e, te će izvijestiti komisiju o mogućim e, daljnjim koracima. Zatim, jedinice za financijsko izvješćivanje. Su zakonodavci su se dogovorili da treba poboljšati suradnju među tim jedinicama od komisije se zatražilo da na temelju preporuka platforme fiu da e, svoje Zatim, predikatna kaznena dijela. Europski parlament će se očitovati o mogućoj potrebi za definiranjem pragova za predikatna kaznena dijela. E, Dakle, radna skupina mora doći do rješenja i predložiti sankcije. Vijeće je kazalo da je otvoreno prema nekim zahtjevima Europskog parlamenta. Ova tehnička skupina će dalje raditi na tome i na kraju mandat za tehnički rad. E, naime, 5. travnja je održan sastanak tehničke skupine gdje je bilo riječi o svim spomenutim temama. Trijalog će se nastaviti vrlo brzo, odnosno sljedećeg mjeseca to jest 10. svibnja. To bi bilo sve što se tiče tehničkih trijaloga. Uh, Kao prvo želim pozdraviti podpredsjednika Europske središnje banke još jedan put. Radujemo se redovnom raspravi i njegovom izlaganju godišnjeg izvješća Europske središnje banke. To je inače objavljeno prije nekoliko minuta u 15 sati na web stranicama Europske središnje banke gdje je riječ o e, monetarnoj politici tijekom 2016. E, godine i o eurosustavu. Zatim e, tu je i izvješće predsjednika Dragija upućenog predsjedniku Tajanju gdje se nalazi i aneks koji govori o zahtjevima e, e, izvješću izvješća Europskog parlamenta o izvješću, e, odnosno o izvješću Europske središnje banke. To mi je prosljeđeno od strane tajništva prošlog tjedna. Nadam se da ste to dobili sukladno članku 284 ugovora. Svake godine izvješće treba biti predstavljeno Europskom parlamentu i vijeću. E, Ekon sastavlja inicijalno izvješće, izvjestitelj još uvijek nije određen, ali e, će biti iz redova Kluba zastupnika socijalista i demokrata sukladno u dogovorenoj praksi. Sastanak ćemo započeti uvodnim izlaganjem potpredsjednika Konstancijova. E, to će trajati najduže 15 minuta. Nakon toga ćemo imati pitanje i odgovore. Dva minuta za, dvije minute za pitanja, tri minuta za odgovore. Dakle, ukupno pet minuta. Imamo popis govornika koji su određeni prema e, snazi pojedinih klubova zastupnika. Bude li preostalo vremena, možemo imati i spontano javljanje za riječ. Sada dajem riječ predsjedniku. Drago mi je da o tom razgovaramo sada eh, u nešto optimističnijem tonu i nadam se da ćete nam nešto više reći o tome. Hvala. Hvala i vama, predsjedniče. Uvaženi zastupnici odbora za ekonomske i monetarna pitanja. Veliko mi je čast što sam danas pred vašim odborom kako bi vam predstavio godišnje izvješće za 2016. godinu. To godišnje izvješće je sastavni dio e, demokratskog procesa i podupire demokratsku raspravu e, na kojem se temelje naše odluke. Međutim, to se nestaje samo na našoj obvezi podnošenja izvješća. E, naše godišnje izvješće također će biti predmet rasprave predstavnika europskih građana. Mi e, vrlo ozbiljno pristupamo našoj zadaći, to je sastavni dio jednog e, već uspostavljenog procesa. Naša današnja rasprava i redovni dijalog između naših dvije institucija će također biti temelj za rezoluciju Europskog parlamenta o godišnjem izvješću Europske središnje banke. Nama je to posebno važno zato što želimo ispuniti demokratski mandat koji je povjeren sbu Europska središnja banka je neovisno tijelo i djeluje u sklopu tog mandata bez ikakvog e, političkog uplitanja i e, demokratski i pravno je odgovorna i mora djelovati sukladno tom e, mandatu. E, mi smo također, ćemo nešto reći o vašoj rezoluciji vezano uz naš prethodni godišnji, godišnje izvješće. U uvodnom dijelu ja ću nešto reći o monetarnoj politici u prošloj godini te doprinosu SBA ostvarivanju primarnog cilja, a to je održavanje stabilnosti cijena. E, također ću nešto reći o eurozoni, oporavak u eurozoni i potpora Europske središnje banke i njezine monetarne politike tijekom 2016. godine. E, dogodila se kao odgovor na jednu vrlo izazovnu godinu. E, u travnju prošle godine, kada sam bio pred vašim odborom, e, svijet je izlazio iz jedne epizode jednog teškog razdoblja financijske krize što je dovelo do pesimizma ne samo što se tiče mogućnosti ostvarivanja rasta u svjetskom gospodarstvu nego isto tako i mogućnosti Europske središnje banke i banaka da koriste intervencijske e, instrumente monetarne politike. Također je u to vrijeme bilo došlo do snažnog pada e, potrošačkih cijena. E, u međuvremenu je prošlo godinu dana i zahvaljujući nekim našim mjerama makroekonomski uvjeti su se poboljšali, a eurozona e, nam e, daje razloga da budemo vrlo pozitivni. Također više nema strahovanja zbog inflacije. E, rast BDP-a je ostvarila rast od 1,7% prošle godine u prvom tromjesečju 2017. godine postvarane su najviše razine kada je riječ o ekonomskom sentimentu. Zaposlenost je na najnižoj stopi od svibnja 2009. godine. Više od 4,5 milijuna ljudi i više je zaposleno sada nego prije tri godine. Zahvaljujući našim mjerama došlo je do smanjivanja rasjepkanosti među državama članicama, disperzija rasta BDP-a i e, stopa inflacije na najnižoj razini od osnutka monetarne unije. S obzirom na mjere koje smo poduzeli u ožujku 2016. godine, vidimo da su, se, da su one polučile pozitivan rezultat u gospodarstvu. E, također su omogućile oporavak i e, omogućile su veću otpornost na vanjske šokove i neizvjesnosti. U prosincu 2016. godine odlučili smo proširiti kupnju im, from April vrijednosnih papira i također e, sukladno smanjenim rizicima za stabilnost cijena. To osigurava financijske uvjete koji su još neophodni kako bi se e, stopa inflacije vratila na razinu koja je blizu 2% kroz srednje razdoblje. Mjere koje je SB poduzela u e, trećem mjesecu 2016. godine omogućile su poboljšanje u financijskim uvjetima, također su omogućile pad u e, kompozitnim stopama kreditiranja banaka, te e, stope kreditiranja za nefinancijske subjekte i za stambene kredite pale su na rekordno nisku razinu. Sveukupno od svibnja 2014. godine, dakle odmah neposredno nakon što smo donijeli odluku o paketu mjera u lipnju da e, omogućimo dodatnu akomodativnu monetarnu politiku i da podržimo kreditiranje u realnom sektoru. E, stope kreditiranja su pale E, na gotovo, sto za 120 baznih bodova kada je riječ o tvrtkama i 110 kada je riječ o stambenim kreditima. Isto tako se povećao opsek kreditiranja e, i došao je do 2% u veljači 2017. u odnosu na minus 2,9% u svibnju 2014. godine, a što se tiče kućanstava, e, to je poraslo na 2,3% u odnosu na 0,1% kroz isto razdoblje. Mala i srednja poduzeća koje predstavljaju temelj gospodarstva eurozone imale su posebno mnogo koristi od toga, e, znatno im je lakše bilo dobiti kredite i njihovi e, troškovi uzimanja zajmova su se smanjili sa oko 40 baznih bodova od e, ožujka 2016. godine na približno 180 baznih bodova od svibnja 2014. godine. Do kraja 2016. godine oporavak e, je postao vrlo solidan i proširio se kroz razne sektore i zemlje. Trenutni podaci za prvo tromjesečje ove godine sugeriraju da bi stopa rasta mogla dobiti na zamahu. Međutim, financijska kriza još uvijek utječe na ekonomske performanse u brojnim segmentima. Zahvaljujući e, značajnim neiskorištenim resursima, e, temeljna inflacija i dalje ide prema gore. E, ukupna inflacija e, se povećala, što se uglavnom odražava što uglavnom odražava e, porast energenata i e, cijene hrane. Mi smo već ranije upozorili da bi se ukupna inflacija mogla smanjiti nakon trećeg i četvrtog mjeseca, što je posljedica što je e, posljedica određenih cijena, kao što je cijena nafte i drugih sirovina u odnosu na prije godinu dana. Smanjenje temeljne inflacije, međutim, je razočaravajuće. E, budući da to još uvijek e, u smislu plaća ne odgovara oporavku e, i ne smanjuje se ta razlika. Očekuje se da će se inflacija povećati na 1,7% 2019. godine, međutim to podrazumijeva da bi e, temeljna inflacija iznosila 1,8%, a rast plaća 2,4%. Predviđeno povećanje plaća u ovom baznom scenariju ključno je e, za projekciju e, kako bi moglo doći e, do ostvarivanja projekcije rasta inflacije tijekom 2019. godine. Projecirana inflacija je dakle se može se očekivati revizija prema gore zbog povećanja cijene energenata i hrane. Međutim, to ne utječe na e, promjenu stope inflacije u srednjem razdoblju. Naša monetarna politika uglavnom ima za cilj da se podrži stabilnost cijena, no Europska središnja banka također ima zadaću identificirati i ocijeniti potencijalni uticak sistemskih rizika na stabilnost financijskog sustava europodručja. U našem godišnjem izvješću navode se četiri rizika. Kao prvo, mogućnost povećanja e, globalne premije za rizik, se povećao u okruženju političke neizvjesnosti na i tržišta. Drugo, e, mogući e, problemi u profitabilnosti banaka s obzirom na strukturne izazove u okruženju e, niskih kamatnih stopa i niskog nominalnog rasta. Treće, politička neizvjesnost koja negativno utječe na reformske napore te održivost duga E, kada je riječ o državnom dugu i nefinancijskom privatnom sektoru u nekim zemljama. Četvrto, rizik likvidnosti povećava se u e, brzo rastućem e, sektoru investicijskih fondova, te postoji mogućnost preljevanja u financijski sustav općenito gledano. Osim sistemskih rizika na, agregatnom, e, na razini, agregatnoj razini europodručja također pratimo i rizike koji se odnose na pojedine zemlje i pojedine sektore. E, ciljana makroprudencijalna politika i njezine mjere odgovaraju, e, i odgovarajući instrumenti politika trebali bi biti usmjereni upravo na rješavanje rizika u pojedinim zemljama ili sektorima možemo ove makroprudencijalne mjere nacionalnih tijela za one instrumente koji su predviđeni u europskom zakonodavstvu dodatno pojačati na europskoj razini. Europska središnja banka je ojačala svoju ulogu u makroprudencijalnoj politici tijekom 2016. godine te je poduzela mjere za poboljšanje transparentnosti. Osim rizika u e, sektoru nekretnina u nekim zemljama primijetili smo i e, da su, što se tiče cikličkih sistemskih rizika u eurozoni, da je, e, da je taj rizik smanjen, odnosno pod kontrolom. dakle, donesena odluka da nisu potrebni kontraciklički uh, kapitalni zaštitni slojevi u europodručju. To je bilo sukladno odlukama na nacionalnoj razini te smo sa državama članicama u tom smislu imali izvrsnu suradnju tijekom cijele godine. E, također smo poboljšali transparentnost e, u području makroprudencijalne politike e, u e, u e, trećem mjesecu 2016. godine. Potrebne su odlučne mjere na sektorskoj, nacionalnoj i europskoj razini kada je riječ o prevladavanju nasljeđa financijske krize u bankovnom sektoru. Kao prvo, banke moraju nastaviti prilagođavati svoje poslovne modele kako bi se bolje nosile sa okruženjem niskih kamatnih stopa. kao što vidimo iz analize koja je sadržana u ovom izvješću, optimalna strategija ovisit će o osnovnim karakteristikama pojedinih banaka. Potrebni su značajni napori kako bi se riješio e, problem nenaplativih kredita. E, makroprudencijalna priroda ovoga problema zahtjeva e, sveobuhvatne koordinirane odgovore na razini Europske unije. Dionici bi trebali poduzeti neke mjere na nacionalnoj razini, međutim to se mora harmonizirati kroz jedan europski nacrt za za upravljanje, e, za tvrtke koje upravljaju imovinom. Ovo pitanje je također važno i u smislu makroprudencijalne perspektive. Europska središnja banka je također uključena u regulatorni okvir na međunarodnoj europskoj razini kako bi se uzele u obzir makro i mikroprudencijalni čimbenici. 2016. godine Odbor e, za nadzor banaka iz Bazela dogovorio je nekoliko reformi, uključujući i tretman rizika kamatnih stopa u bankovnim knjigama, reviziju e, okvira za sekuritizaciju te standard za regulatorni e, kapital kada je riječ o tilaku. Također su objavljene javne konzultacije kada je riječ o zahtjevima za objavljivanje u sklopu trećeg stupa kao e, dio procesa finalizacije u sklopu paketa Basel 3 e, grupa guvernera i e, načelnika za nadzor tijela BCBS također su odredili da treba finalizirati rad na smanjivanju prekomjernog rizika kada je riječ o imovenom ponderiranom rizikom. Premda je potrebno još vremena da se finaliziraju reforme, očekuje se da će to uskoro biti dovršeno. Ključno je da se dovrši e, reform mjera nakon krize, te da se ne ode unazad s obzirom na napredak postignut prethodnih godina. Europska središnja banka će nastaviti podržavati rad na međunarodnoj razini kako bi se uspostavio regulatorni okvir koji bi omogućio e, jednake uvjete za sve na e, međunarodnoj razini. U posljednjih četiri godine mi smo također ostvarili značajan značajna postignuća na europskoj razini, kao što je osnivanje bankovne unije. U ovoj fazi ključno je da se um, odrade dodatni koraci kako bi se dovršio taj proces. Europska središnja banka će nastaviti pomagati uh, da se nastavi raditi na procesu smanjivanja rizika i raspodjeli rizika. U tom smislu je vrlo važan uh, europski sustav štednih uh, depozita, osiguranja štednih depozita te jedinstveni rezolucijski fond. Paralelno s time, paket Europske komisije kojim se revidira trenutni regulatorni okvir za banke ide u pravom smjeru kada je riječ o mjerama za smanjivanje rizika. Očekuje se da će to osnažiti sve propise vezano uz banke, uz nadzor banaka te rješavanje, te sanaciju banaka. Osim toga, e, potrebne su i regulatorne inicijative za financijska tržišta i financijsku infrastrukturu. U tom smislu treba raditi na izgradnji e, stvarne unije tržišta kapitala, što je prioritet za čitavu Evropsku uniju, ali isto tako i za Europsku središnju banku. CMU e, može omogućiti bolju raspodjelu rizika, rizika preko, kroz prekogranična ulaganja, može doprinijeti makroekonomskoj i financijskoj stabilnosti te pomoći E, transmisiji monetarne politike u europodručju. Također je važno postaviti pravnu osnovu za makroprudencijalne instrumente kojima će se rješavati rizici koji ugrožavaju financijsku stabilnost, a dolaze izvan bankovnog sektora, što uključuje i makroprudencijalnu perspektivu u regulaciji nebankovnih financijskih institucija u EU. Zaključit ću. Gospodarstvo u europodručju pokazalo veliku otpornost tijekom 2016. godine. Bilježi se napredak i on sada dobiva na zamahu naš stav monetarne politike je odgovarajući i nije potrebno da ga sada revidiramo. Međutim, mi smo i dalje spremni reagirati na bilo kakve vanjske šokove. Premda e, su se poboljšali ciklički uvjeti, mi i dalje moramo bez odgode rješavati sve posljedice krize te osnažiti e, strukturnu infrastrukturu naše unije. Sutra bi bio 97. rođendan bivšeg predsjednika Europskog parlamenta Emilija Kolomba. Dopustite mi da vas podsjetim na njegove riječi od prije gotovo 40 godina, koje sada imaju posebno značajan odjek kada je jedna država članica iskazala svoju namjeru da napusti Europsku uniju. Citiram, nemamo nikakvog razloga biti samo zadovoljni kada je riječ o trenutnom stanju Europe, bez obzira na napore koje smo do sada uložili. Kao europljani možemo postići stvaran učinak kada uspijemo pronaći prava rješenja na probleme s kojima se suočavamo u ovom vremenu. To nas podsjeća na našu odgovornost kao nas, kao Europske unije, da zajednički pokušavamo postići e, bolje ekonomske rezultate za naše građane. Hvala potpredsjedniče i hvala što ste nas podsjetili na ove povijesne riječi. Imamo sada pitanja i odgovore. Molim vas da ispoštujete dozvoljeno vrijeme. E, za EPP Zikvit Muresan ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, potpredsjedniče, hvala što ste došli i što ste nam dali ovaj e, godišnji izvještaj. E, monetarne akcije ESB-a će imati pozitivan utjecaj na sveokupne financijske e, uvjete u našim gospodarstvima. Inflacija će doseći e, ciljeve ESB-a i ostati stabilnom u srednjeročnom periodu. Predsjednik Dragi je rekao nedavno da ESB nema planova da promjene svoj angažman, da e, zadrže e, kamatne stope e, barem do kraja kvantitativnog popuštanja 2018. Moje pitanje, što očekujete? Kada će euro područje biti samo održivo bez podrške koju je nedavno dobila od e, e, zajmova za premošćivanje e, koju će ulogu imati ESB i što očekujete od tržišta u tom smislu? Drugo pitanje. Sadašnja kupovina vrijednosnica od strane ESB-a će dopustiti državama članicama da provode reforme umjesto da ih potiče. E, e, što je e, omjer između ovog elementa na kupovanje vrijednosnica? Gospodin Dombrovskis je govorio o proračunu za euro područje. Neke države članice smatraju da bi to zahtjevalo promjenu ugovora a neki dionici u ovoj raspravi govore o stvaranju Evropskog monetarnog fonda. Pitanje, možete li nam dati pregled o postojećim raspravama unutar Europske investicijske banke i proračun za euro područje i Europski monetarni fond? E, to je zaista izazov za tri minute. U prvom redu što se tiče Mm, naših politika i e, dosljednosti politika. Ne, mi ne mijenjamo odluke jer mislimo da smo radili primjereno. Drugo, projekcije koje su upravo objavljene s ovim ciframa E, koji završavaju sa e, inflacijskom stovom 1,7 e, u 2018. pokazuje da je monetarna politika ista. Tehničko, tehnički što se uzima za te projekcije je konstantan devizni tečaj i buduće kamatne stope. Ako uzmemo ono što su očekivanja tržišta za e, prekonočne e, stope prema tim očekivanjima tržišta e, pozitivni trendovi će doći tek 2020. To su pretpostavke za ove projekcije. Važno je stoga da pocrtamo da su projekcije zasnovane na monetarnoj podršci koja je značajna. E, relativno negativan utjecaj e, inflacije. Sada se suočavamo sa istim izazovom koji se SAD suočava sa svojom politikom. E, zaposlenost je padala, međutim e, plaće nisu reagirale. A sada su reagirali na taj razvoj gospodarstva. Mi imamo isti problem. Mm, projekcije se baziraju na troškovima, jediničnim troškovima i tako, tako dalje. Sektor e, narušavanja, to ste mi kupujemo E, državne obveznice, a to je mjerelo za sve druge tipove instrumenata. Tu nema narušavanja. Imamo i mnogo manje e, programe kupovanja e, obveznica poduzeća. Tu nemamo sektorske neobjektivnosti. proračunski kapacitet i evolucija ESM-a tu nemamo prijedloga u ovom trenutku. Tu nismo uključeni u raspravu o tome. Podsjećam, eh, eh, proračunski kapacet eh, europodručja se spomunje u izvještaju pet predsjednika i to podržavamo, to je javno objavljeno. Tu se ne spominje evoluciju ESM-a. Hvala lijepa. Gospođa Pervanš Beres ima riječ za SID. Hvala. Potpredsjedniče, e, Primijetila sam u ovom godišnjem izvješću mnogo pozitivnih stvari. Kao prvo spominje se e, agregirana ekspanzionistička monetarna politika, zatim preporuke e, koje idu u prilog ciljanim javnim ulaganjima, te akomodativna politika e, Europske središnje banke kada je riječ o financiranju poduzeća. Međutim, u ovom godišnjem izvješću također ste spomenuli budući ustroj bankovnog, e, odnosno financijskog nadzora te reviziju okvira makrobonitetne politike. Možete li nam reći nešto više o tome kako gledate na tu raspravu? Ta rasprava je započela, komisija je krenula u konzultacije, tako bi nam, da bi nam bilo zanimljivo čuti vaše mišljenje o tome. Imam još jedno dodatno pitanje. Transparency International je objavio jedno izvješće gdje se spominje rizik sukoba interesa u vašoj instituciji i spominje se činjenica da postoje neka pravila koja se odnose na članove odbora i e, na vrijeme koje treba isteći prije e, nego što e, neki djelatnik može prijeći u privatni sektor, a to nije sastavni dio pravila e, ponašanja, odnosno tog kodeksa ponašanja vaše institucije i kako reagirate na to izvješće. Hvala vam na ovim pitanjima. Što se tiče vašeg prvog pitanja, mi smo objavili mišljenje vrlo detaljno i opsežno mišljenje koje se upravo očituje na ovo priopćenje komisije. Ako mi dopustite da spomenem nekoliko pitanja. Rekao bih da prije svega želimo da se u makrobonitetnom okviru prepozna postojanje SSM-a. Zapravo SSM tu nije zaista priznat. nakon što je kreiran SSM, Europska središnja banka je dobila određene makrobonitetne ovlasti, a istovremeno to se nigdje ne spominje u novom dokumentu koji služi kao temelj za konzultacije. Mislimo da bi to bilo važno te da bi posebno Europskoj središnjoj banci trebalo dati status tijela zaduženog za makrobonitetnu e, politiku, kao što je to slučaj u državama članicama, naime u onim zemljama gdje su Europske središnje banke im dobile status tijela zaduženog, za makrobonitetnu politiku. Mi također predlažemo i e, da se instrumenti E, makrobonitetne politike koji zaslužuju da ih se razradi i da se spomenu. Također smo spomenuli da treba pojasniti da drugi stup u kontekstu nadzora ne bi trebao biti doveden u vezu sa makrobonitetnim pitanjima. To bi trebalo biti usmjereno samo na rizike pojedinih institucija. Mislim da je to pojašnjenje jasno kako bi se jasno odvojile nadležnosti dakle, makroprudencijalnog i mikroprudencijalnog nadzora i tijela koja su zadržena za taj nadzor. To nam se također čini važnim pitanjem. E, to bi bilo ono što sam ja htio reći, e, no evo, kao što znate, postoji komunikacija koja mnogo detaljnije govori o tim pitanjima, detaljnije nego što sam ja sada mogao spomenuti. A što se tiče drugog pitanja, dakle, vrlo ću kratko, Dakle, mi jesmo bili u kontaktu sa Transparency International, imali smo čitavni sastanaka u ESB-u, očitovali smo se i na njihovo izvješće. Čak su sudjelovali u jednoj javnoj raspravi o tom izvješću. Naime, član našeg izvršnog odbora je sudjelovao u toj raspravi i na taj način smo pokazali da želimo dijalog, da smo otvoreni za dijalog, a tu je bilo riječi o e, mjerama koje smo nedavno donijeli kako bismo zajamčili veći stupanj transparentnosti. Što se tiče sukoba interesa, reći ću dvije stvari. Što se tiče članova izvršnog odbora, u našim ugovorima postoji propisano razdoblje e, od godinu dana tijekom kojeg se ne može prihvatiti posao u financijskom sektoru nakon prestanka obnašanja te dužnosti. A što se tiče ostalih, postoji kodeks ponašanja e, gdje se također navodi razdoblje od godinu dana nakon prestanka obnašanja funkcije. Što se tiče nadzornog odbora, za članove nadzornog odbora predviđene su dvije godine. Evo, to bi bilo trenutno stanje. Mi e, provodimo jednu analizu trenutno, ali rekao bih da ipak postoji, postoje pravila za e, rukovodeće pozicije u SB-u. Gospodin Berluke za EKR ima riječ. Hvala lijepa. E, ne govorit ću njemački. Govorit ću njemački. U prvom redu pitanje e, koje, pitanje koje se nadovezuje na odgovor koje su dali kolegi Muresanu. E, prognoza inflacije e, SBA, ako sam pravilno shvatio, sada ove se bazira na tome da E, kratkoročni e, kamatne stope će ostati iste do 2020. Sigurno imate e, napravili analizu osjetljivosti, pa možete to izraziti elastičnošću. Kako ćemo prognozirati inflaciju? Ako bi stope porasle za 1%, kakvi su tu e, rezultati i kakvu inflacijsku stopu možemo očekivati. Drugo pitanje se odnosi na, problem e, nenaplativih kredita. Govorili ste o tome. E, da bi se trebala eh, osnovati neka mm, institucija koja bi se zvala Bad Banks Management. Koji su tu eh, rizici? E, imali smo jednu studiju kolege Helvika mm, koji je eh, upozorio na to da će to taj rizik snositi porezki obveznici takove loše banke da će e, međutim trebao pasti taj rizik na banke koje su za to odgovorni. Kako ocjenjujete ovu e, situaciju? Niste ništa govorili o alokaciji rizika. Hvala lijepa. Prvo pitanje. Tehnička pretpostavka projekcija e, uzima u obzir e, e, kratko i srednjoročne stope. Na početku naših e, projekcija smo smatrali da su stope fiksne. A onda smo počeli pred tri godine na koristiti tržišna očekivanja stopa. Nismo se htjeli opredijeliti, mi smo slobodni, nezavisni, već sam spomenuo da ako situacija u gospodarstvu i što se tiče e, razvoja inflacije e, dade nove znakove, onda ćemo promijeniti našu politiku. Tako uvijek djelujemo, ovisno o razvoju događaja. Nisam svjestan nekih simulacija i ili nekih rezultata simulacija Radili smo simulacije u drugim kontekstima, utjecaj na banke povećanja stopa, a ne na makroekonomskom modelu. Ne znam za nikakove statistike eh, ili cifre u, tom smislu. Mm, mm, ne um, za, Nismo bili za pan-europsku banku za upravljanje imovinom. U mojim govorima, eh, a održao sam najmanje dva, pojasnio sam da bi podesnije bilo da imamo europski eh, model, da eh, uskladimo stvari i karakteristike i onda takova upravljačka tijela na nacionalnom tijelu to je evropski problem što se tiče e, ovih e, nenaplativih zajmova. I to se odražava na cjelokupni bankarski sektor u Europi. Toliko o tome. Kao što dobro znate, nenaplativi e, zajmovi su dobro riješeni u Irskoj, Španjolskoj i Sloveniji. Mm. Mm, takova, u takovim upravljačkim tijelima. oni su o, odmah na početku mogli smanjiti tu zaduženost, ta upravljačka tijela. Mm. Ako pažljivo pogledamo situaciju, e, tu nismo imali e, negativnih e, e, rezultata. Imali su više vremena da prodaju imovinu. Situacija u bankarstvu se poboljšala i onda se oporavak mogao bolje podupirati. cijene imovine nisu rasle toliko. nama je imala dobitke upravo kao rezultat Mm, tog programa. Mm, to nije nužno problem mm, raspodjele eh, gubitaka. U transfernim cijenama, eh, tim eh, AMC-ovima, to onda taj rizik preuzimaju banke. Taj transfer ima određenu cijenu. Tko će preuzeti rizik? ko, će preuzeti e, e, rizik AMC-ova? E, to, su i privatne i javne institucije, imate dioničare. I to je sve javno, na primjer u Sloveniji, u, u Sarebu i Nami. 50% kapitala je privatno, a 49% su javna sredstva to se, mm, e, rezultat je dobar, to vidimo po bilancama. Hvala lijepa, hvala e, potpredsjedniče što ste došli ovamo na naš sastanak. Imam dva pitanja. Mm, e, alarmantna situacija ili potreba socijalne reforme u e, europodručju, općenito govoreći u nekim državama članicama je to naročito potrebno. Da li ESB ima instrumente kako bi se taj problem riješio ili se taj problem ignorira? Drugo pitanje s teoretskog stanovišta, možda zanimljivije pitanje, e, međuzavisnost E, kompanija je produkt, proizvodnost. Proizvodnost se može različito mjeriti. koje po to, e, e, to mjerimo omjerom plaća i proizvodnje. Na jednom sastanku London School of Economics and Britanske središnje banke govorilo se o ukupnoj proizvodnosti evropskih zemalja. E, ta proizvodnost spada u cijeloj Europi. E, što je zaključak Evropske e, središnje banke o tome? Što vi mislite o tome? Hvala lijepa. Što se tiče prvog pitanja, imamo li alate? Naravno, za sada ih nemamo. Imamo samo monetarnu politiku Međutim, stvaranjem dobrih financijskih uvjeta, to jest uvjeta za financiranje, poboljšavamo situaciju i doprinijeli smo oporavku, što bi trebalo omogućiti i bolje strukturne reforme. I da vas podsjetim, kada pogledamo OECD i njihovu statistiku koju redovito objavljuju, oni procjenjuju strukturne reforme u državama članicama. Nekoliko država članica euro područja je već provelo značajne strukturne reforme, možda zato što su bili e, pod pritiskom, ali učinili su to. A neke druge države e, nisu bile izložene istim e, ranjivostima tijekom krize i one zapravo nisu provele reforme u istoj mjeri. Dakle, reforme koje su predložene. Sve se to vidi u dokumentu OECD-a i te strukturne reforme se svake godine odobravaju u okviru europskog semestra i specifične su za svaku zemlju dolaze u obliku preporuka. A implementacija tih reforma je iznimno razočaravajuća. Reforme se slabo provode. Dakle, mi nemamo te alate, ali cijelo vrijeme raspravljamo o potrebi za takvim alatima. I u ovom godišnjem izvješću imamo jedan okvir, broj četiri, koji upravo govori o strukturnim reformama i koje to točno vrste reformi e, želimo provesti. MMF je također napisao u jedno, jedno poglavlje u svojim prognozama prije dvije godine i objasnio da su strukturne reforme lakše i lakše ih je provesti ako postoji određeni rast jer neke reforme imaju kratkoročni učinak što je zapravo negativno u kratkoročnom roku, a dugoročno proizvode dobre rezultate. Dakle, reforme treba pojačati kada je dobar i oporavak. Hvala vam. Sljedeći govornik u ime GUA Fabio De Masi. Hvala gospodine predsjedatelju i gospodine potpredsjedniče. Spomenuli ste i temeljnu inflaciju koja je sve slabija i spomenuli ste probleme sa plaćama i e, probleme sa visokim troškovima rada. Postoji li veza između strukturnih reformi koje ste spominjali? To uključuje reformu tržišta rada, i dinamika plaća. Od 2012. 97% financiranja obveznicama u korporativnom sektoru mislim da je Brugel ili Intelligence tu ponudio statistiku. To se sve odnosilo na dividende, spajanja i akvizicije i na kraju se nije pretvorilo u ulaganja. Koliko ste optimistični, hoće li tržište kapitala direktno utjecati na, do, na stvaranje dodatnih ulaganja koja su nam potrebna kako bismo riješili onaj problem niske proizvodnosti. U izvješću Transparency International od prošle godine imamo ovdje jedan citat iz sažetka. Uspjeh e, monetarne politike predsjednika Dragija je dakle proveden i spomenute tu specifične reforme. Imali smo makroekonomske uvjete, poprilično stroge. Slično je bilo u Grčkoj, kada smo imali specifične pragove i specifične uvjete. ECB je napisao izvješće o odvajanju monetarne i ekonomske politike a niste ga objavili zbog eh, povjeljivosti prema klijentima. Dakle, to je jedna studija i pravno mišljenje i zapravo je pravo klijenta da objavi takvu studiju. Dakle, možete li tu studiju podijeliti s nama? Hvala vam na pitanjima. Kao što sam spomenuo, imamo neke strukturne reforme koje u kratkom roku imaju negativni učinak. To nije nepoznanica i u brojnim studijima se spominje upravo ta činjenica. Kakav je to, dakle, kakav napredak donose strukturne reforme. Države koje imaju programe koje su pod određenim pritiskom tržišta su u proteklih nekoliko godina provele strukturne reforme na tržištu rada. Naprimjer u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj. I istina je također da se naše prognoze temelje na troškovima rada i drugim eh, domaćim faktorima inflacije. Želimo imati jednu održivu inflaciju koja ne zahtjeva dodatnu monetarnu podršku i dakle temeljna inflacija koju potiču domaći čimbenici se treba povećati i čekamo zapravo da se to dogodi i vjerujemo da će se doista i dogoditi, da će do toga doći, jer sada se smanjuje jaz u proizvodnosti i smanjuje se i stopa nezaposlenosti. Što se tiče ove situacije nefinancijskih poduzeća koja imaju puno gotovine, one ne kupuju natrag e, dionice. To je, na primjer, slučaj u SAD-u, gdje je kupovina vlastitih dionica golema. Ali to ne postoji u Europi. To nije takva, nije praksa kod nas. Međutim, ako pogledamo ukupna ulaganja, poslovna ulaganja, ulaganja u poduzeća i ulaganja u građevinski sektor, poslovna ulaganja se e, poslovna ulaganja značajno rastu i dosežu razine od prije krize. A u druga vrsta ulaganja je i dalje ispod one razine koja je bila prije krize. Dakle, i dalje nemamo potpuni oporavak, to jest nismo dosegli razine od prije krize. Međutim, druge vrste E, ulaganja u proizvodnju su se povećale i to značajno. Dakle, moramo zapravo dobro vidjeti e, strukturu tih ulaganja kako bi nam bilo jasno što se tu događa. Vjerujemo da su naše, dakle ne vjerujemo nego je to činjenica, naše politike su smanjile trošak e, kapitala u smislu i zajma i cijena, cijene kapitala i uvjeti su postali povoljniji za ulaganja i tu imamo neke rezultate. Što se tiče trećeg pitanja, spomenuli ste odluku OMT-a i govor predsjednika Dragija, a to je tome su prethodili dopisi vladama, međutim to je činjenično, činjenično neistinito, nikakva pisma nisu poslana vladama u tom trenutku koji vi spominjete. Možda se radilo o drugom trenutku, ali to nema nikakve veze sa ovim temom. A što je sa studijom? Da ja reagiram na ono što ste vi pročitali u izvješću. Sada imamo Sven Gingold. Izvolite. Dobrodošli gospodine Konstantio i vama i svima želim sretan uskrs. Prvo vas želim pitati da dio, zatražite dio vremena uzmete kako biste odgovorili na pitanje gospodina Demazija. Hoćete li objaviti studiju koju je on spominjao? Osim toga, s vama želim podijeliti sljedeće misli i volio bih čuti vaše mišljenje. Krajem 2015. nekoliko vodećih europskih banaka pisalo je Europskoj središnjoj banci i tražilo drugačiji tretman kapitalnih zahtjeva iz drugog stupa kako bi se e, stvorilo određene smjernice. ESB je slijedio tu praksu zajedno s drugim europskim nadzornicima a isto tako imali smo i prijedloge koji se sada nalaze u samom Europskom parlamentu u okviru CRR-a i CRD-a. Imamo konverziju kapitalnih zahtjeva od 150 milijardi u manje obvezujuće kapitalne smjernice. Takve intervencije temelje se na politikama, a ne na nadzornim praksama i to podiže interes dionika. Transparency International je stoga preporučio da ESB treba objaviti sve o sastancima sa, dio, sa e, zainteresiranim stranama. Hoćete li to učiniti? I također, možete li se obvezati i odgovoriti na druge pozive Transparency Internationala i njihove preporuke koje se tiču integriteta, transparentnosti i tako dalje. Dakle, zanima me, možete li nam dati odgovore i e, što je sa studijom koje, su već spomenuli kolege prije mene. Hvala. Hvala. Što se tiče posljednjeg pitanja, oprostite ako sam zaboravio to spomenuti. I naš odgovor je sljedeći. Ti dokumenti su zaštićeni obvezom čuvanja tajne klijenta i ako uklonimo tu oznaku povjerljivosti, onda nećemo moći tražiti mišljenje u budućnosti od poduzeća i pravnika ako postoji opasnost da se prekrši taj standard povjerljivosti. Dakle, to je nešto čega se držimo, pa vam mogu samo ponoviti svoj e, odgovor koji sam već prije dao. Što se tiče gospodina Gigolda, nismo učinili ništa što se tiče e, onih e, smjernica. Mogu vas podsjetiti da je to bio rezultat komunikacije komisije u jednom trenutku u kojoj je pisalo da trebamo podijeliti taj stup u dva dijela. I mi smo zapravo samo slijedili preporuku komisije za CRR i CRD, jer oni su, tako reći, vlasnici tih preporuka. To nije bila, dakle, naša inicijativa suprotno onome što ste vi spomenuli. Možda ste e, možda niste pročitali taj komisijin dokument, ali mogu vam e, reći da je to je bio za nas važan dokument i predsjednik Dragi je taj dokument spomenuo e, na jednoj tiskovnoj konferenciji kada je davao odgovore. Dakle, naša inicijativa je rezultat tih preporuka. I taj dokument, ta komunikacija komisije je kopirala ono što je Bank of England učinila upravo te godine. Mislim da to nije loša praksa, jer je povezano sa MDA, sa minimalnim iznosom za distribuciju i dividendama u bankama, kada imate kriterije koji su poprilično kompleksni u CRR-u i kada nema dovoljno dobita, ako se može ugroziti razina kapitala, onda se uvode određene restrikcije. I 2015. je potvrđeno da su razine određene u CRR i CRD4 bile zapravo više od međunarodnih razina u bankama. I zato je komisija izdala tu komunikaciju, taj dokument koji smo mi slijedili i sada se u predlogu, predlozima komisije za reviziju CRR-a CRDA to potvrdila. Dakle, toliko o tome što se tiče Transparency Internationala, odgovorili smo na njihov zahtjev i pobrojali smo sve one točke po kojima smo sukladni, a mi odgovaramo ovom parlamentu i imamo svoje politike koje su dobro, vi dobro znate. To je sve u kontekstu naše neovisnosti. Mi smo, enormno, mi smo se enormno poboljšali u prošle dvije godine i podigli smo razinu transparentnosti. A što se tiče sastanaka, mi objavljujemo sve sastanke članova odbora na našoj web stranici. Dakle, to je javno, dostupno i transparentno. Hvala. Prije nego što dam riječ, molim vas da se ograničite na jednu minutu kako bismo e, se držali vremenskog rasporeda. Dakle, u ime ENF-a je sljedeći govornik e, Barbara Kapel. Hvala predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče ESB-a, u godišnjem izvještaju e, za 2016. E, govorite mnogo o obveznicama ESB-a govorite i o tom i o pozitivnom mm, eh, efektu tog programa. Eh, imamo iznenađujuću najavu, vaša suma bilance eh, će biti očišćena, da tako kažem. Da li ste u sb u imali slične namjere da tu sumu bilance smanjite? E, imamo i e, mjehure na tržištu dionica. E, zanima me dvije izjave ministra financija Njemačke prošlog tjedna. On ne vidi nikakvu dodanu vrijednost u European Safe Bonds također smanjivanje među ovisnosti banaka i država. također ste rekli da da ne želite da se osnuje institucija za upravljanje bankama na europskoj razini. Koja je vaša procjena aktualne situacije u Portugalu? Portugal ima tešku situaciju. Klaus Regling je e, pocrtao u sjećnju da e, velika zaduženost Portugala i nekih banaka u Portugalu, e, da je ta situacija vrlo loša. Da li bi za Portugal bilo preporučljivo da se osnuje AMC? Hvala Hvala što se tiče prvog pitanja u budućnosti bilance. Nema još nikakve odluke. Imamo namjeru tijekom vremena postupno smanjiti bilancu. Bilanca koju imamo i dospjeće onoga što smo kupili, dakle dospjeće u prosjeku nekoliko godina. Kada pustimo obveznice i druge instrumente da dostignu dospjeće, automatski to dovodi do smanjenja kada prestanemo s kupovinom. Dakle, mi ćemo i dalje provoditi tu kupnju do prosinca, onda ćemo vidjeti što će biti u budućnosti, tada ćemo donijeti odluku o tome, ali postoji jedan normalan način na koji se može osigurati da se bilanca smanji, kada dakle prestanemo kupnju, onda bilanca automatski e, opada, to je smanjuje se. Jer e, ako prodamo prije dospijeća, u tom trenutku prodaje, to bi zapravo smanjilo cijenu obveznica i povećalo prinose, što možda i nije dobro s obzirom na situaciju. To je nešto što treba prosuditi, što se može procijeniti tek kasnije. Ali s vremenom to smanjenje će se dogoditi, kao što sam upravo spomenuo, što se tiče e, ovih e, što ste spomenuli mjehuriće koji će puknuti, ne znam što ste time mislili, ali u našim eh, publikacijama smo napisali da nema nikakve takve situacije trenutačno u Europi. To se odnosi na tržište obveznica, za, na tržište dionica i nekretnina i u nekim dijelovima imamo dinamični razvoj cijena nemamo nikakav prijedlog za ove ovaj takozvane safe bonds, o tome nismo ništa rekli i o tome neću niti ja govoriti, jer tu nema ništa zapravo e, u smislu našeg konkretnog prijedloga. Ima jedna studija ESRB-a i njihovog savjetodavno znanstvenog vijeća, ali to je otprilike sve. Ne radi se o euroobveznicama, taj tehnički instrument je predložio taj odbor koji se sastoji od akademika, ali ne uključuje mutualizaciju. Dakle, u tom smislu to, se ne, to ne odnosi na te obveznice. Ali to nema nikakve veze sa Europskom središnjom bankom i ne planiramo dati o tome nikakvu izjavu. Hvala. Krenimo na drugu rundu pitanja. Dakle, molim vas da vaše izlaganja budu kraća od minute i također vas molim da budete malo brži da završimo do 16.30. Gabriel Mato je sljedeći EPP. Predsjedniče, podpredsjedniče, politika Europske središnje banke bila je odlučujuća za gospodarski oporavak u eurozoni i Europskoj uniji. Još uvijek postoje rizici zbog nove trgovinske politike SAD-a i potencijalne fragmentacije jedinstvenog tržišta nakon Brexita. Banke mogu zadržati kamatne stope ili ih, ih smanjiti kroz određeno razdoblje. Možete li nam reći kako vi gledate na to a što se tiče banaka kojima se loše upravlja, a što se tiče inflacije u eurozoni, u nekim regijama je stopa više od 2%. Kakve mjere predviđate za suzbijanje volatilnosti? Dakle, vi ste me pitali kroz koje razdoblje bi moglo doći do izmjene u našoj monetarnoj politici vezano uz kamatne stope. Mi tu nismo preuzeli nikakvu obvezu. E, dakle, Upravno vijeće smatra da je dosadašnja politika bila dobra, a očekujemo da će trend, trendovi u ekonomiji ići, ići sukladno predviđanjima. Ali nemamo zapravo nikakav određeni rok. Ukoliko dođe do izmjene u podacima, mi ćemo prilagoditi smjer monetarne politike. Isto vrijedi i za stopu inflacije od 1,5%. Imali smo također i stopu od 0,7% za temeljnu inflaciju, što je bilo više razočaravajuće, ali znali smo isto tako da je od stopa od 2% pod utjecajem e, statističke baze. E, dakle, mi smo koristili za IMC Isku i Španjolsku. Bilo bi dobro kada bismo imali usklađene uvjete na europskoj razini. Sljedeći govornik u ime kluba socijalista i demokrata. Izvolite. Gospodin Pereira. Hvala. Ja bih na samom početku naglasio važnost monetarne politike Europske središnje banke koja ima važnu ulogu u stabilizaciji eurozone i koja je doprinijela gospodarskom oporavku. Mislim da moramo oduprijeti se, moramo se oduprijeti pritisku. Što se tiče programa e, kupnje vrijednostnih papira, to je također sastavni dio politike. Neke zemlje nisu baš zastupljene u tom programu. Razumijem to u kratkoročnom smislu. Međutim, to bi moglo utjecati na razlike unutar eurozone. Što se tiče NPL-ova, treba li ići na europsko rješenje i u kojoj mjeri to ovisi o pojašnjenju pravila za državne potpore kako bi e, situacija uistinu bila održiva na nacionalnoj razini. Hvala. E, ja ću govoriti na engleskom. Ispričavam se zbog toga, ali mislim da će biti lakše za razumijevanje. Što se tiče ovoga programa kupovine vrijednosnih papira, ne postoje razlike među zemljama. Mi smo definirali ukupni limit kada je riječ o izdavanju dužničkih e, instrumenata. Neke zemlje, uključujući i Portugal, već su 2010. i 2011. godine bili u, odnosno sudjelovali u programu kupovine e, državnih obveznica što ulazi u taj ukupni limit koji se odnosi na jednog izdavatelja. Dakle, kako smo se približili limitu, ostatak programa do prosinca je kalibriran na način da se nastavi skupnjom na novoj razini kako zapravo se ne bi premašio ukupni limit. Ako gledate na ukupni volumen u tim zemljama, kao što je Portugal, vidjet ćete da je to vrlo slično. E, dakle, nema zapravo razlika. Što se tiče NPL-ova i, i Europski plan puta, o tome je bilo riječi na Malti. E, gospodin Dobrovski si je na konferenciji za novinare dao izjavu i rekao da će komisija raditi na izradi tog nacrta plana puta E, na dakle na nacionalnoj razini, dakle nije bilo riječi o tome da se tako što zamisli na europskoj razini. Izvolite. Ja ću postaviti pitanje na nizozemskom. Transparency International je ovdje spomenuto nekoliko navrata posebno kada je riječ o zahtjevima za transparentnošću u SB-u. Za razliku od populističkih izjava koje su dale pojedine političke stranke vezano u SB posljednjih mjeseci, jutro smo čuli da je u Ukrajini došlo do, do ostavke guvernera zato što je sada došlo do stvarnog rizika uslijed e, dužničke krize. Dakle, ona je e, pokušala istinu da izvede svoju zemlju iz krize, no morala otići. Smatrate li da ovakve kritike istinu predstavljaju prijetnju za čitav sustav, tamo gdje monetarnu politiku provodi neovisna središnja banka? SB je morao preuzeti različite ovlasti e, tijekom krize, kao što su sudjelovanje u radu trojke, bankovni nadzor, bi bilo bolje to prenijeti na neke druge institucije i dovodili to u pitanje e, neovisnost e, Europske središnje banke, odnosno bi li to smanjilo taj rizik. Što mislite o prijedlogu Feda u SAD-u koji je nedavno donesen u gornjem domu odnosno u predstavničkom domu SAD-u. Bili tako što bilo korisno ovdje. Uh, Vrlo kratko. Dakle, neovisnost uh, središnje banke je sastavni dio politike i ustroja monetarne unije. Dakle, kada sagledamo gospodarstvo u cjelini, nitko ne može osporiti da je ESB donio mjere monetarne politike koje su bile u skladu sa izazovima i da su postignuti rezultati kao što sam rekao u uvodnoj izjavi. Mi ćemo nastaviti napore u smjeru pune normalizacije situacije u Europi. Dakle, što se tiče napada na neovisnost središnje banke, Rekao bih da je to uistinu napad na jedan od glavnih aspekata ustroja, institucionalnog ustroja Europske unije. Što se tiče e, zadaća koje su nam povjedene, rekao bih sljedeće. Nije slučajno da imamo e, članak 127. stavak 5. ugovoru gdje se od samoga početka uvela mogućnost za to da se zadaće nadzora povjere SB-u. 2003. ili 2004. godine, ako se dobro sjećam, mi smo objavili jedan tekst u kojem se upravo navode argumenti za i protiv povjeravanja zadaće nadzora središnjim bankama. E, tekst e, upravnog vijeća e, uglavnom je u tom tekstu su uglavnom bili izneseli argumenti za takvo rješenje. To je bilo prije krize, a nakon krize se pokazalo sljedeće. Zemlje koje su odvojile nadzor od ostalih zadaća središnjih banaka, vratile su tu zadaću središnjoj banci. To je bio slučaj u Ujedinjenoj kraljevini. Vidjeli smo isto tako u zakonu Dodd-Frank da su nadzorne ovlasti Feda povećane u tom zakonu. Tako da je riječ o nekim povijesnim razlozima koji su doveli do takvih rješenja. Što se tiče našeg sudjelovanja u radu trojke, u, to je nešto što je zapravo uređeno europskim zakonodavstvom i dokumentuma o e, SM-u. E, nije mi poznat ovaj zakon koji ste spomenuli u SAD-u, tako da ne mogu komentirati. Ali pročitao sam u novinama i u govorima dvaju članova Feda i moram priznati da me to pomalo zabrinulo. Jer mi se čini, e, zabrinulo me da bi se da bi moglo biti pokušaja da se takve ideje prenesu i u Europsku uniju. Hvala.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 stabilan gospodarski rast i visoku nezaposlenost. Sve mjere ESB-a su do toga da je zabilježen vrlo slab gospodarski rast u odnosu na razdoblje prije krize. Gospodarski rast koji je zabilježen nakon provođenja tih mjera vrlo je skroman. Imam jedno pitanje koje se tiče mandata Europske središnje banke u odnosu na mandat e, Američke središnje banke. Možda bi Europskoj središnjoj banci trebalo proširiti mandat da se bavi pitanjima e, zapošljavanja i gospodarskog rasta, ne samo stabilnosti cijena. Naime, Financijski sustav trebao bi funkcionirati u službi građana, e, trebao bi omogućiti pristup kreditima i zajmovima. Mislim da bi bilo dobro da se e, mandat Europske središnje banke proširi u tom smislu i to bi možda moglo biti jedna od ključnih tema na današnjoj raspravi. Hvala. Dakle, vrlo kratko ću odgovoriti. E, sve je to već propisano osnivačkim ugovorima koje ne dovodimo u pitanje. Dakle, na državama članicama i parlamentu je da donesu odluku o eventualnim izmjenama. Da, to je bilo brzo. E, imamo još jedan posljednji krug govornika. Tomas Manu ima e p-a. epp Hvala lijepa. E, prije mjesec dana sam imao priliku da budem kod Njemačke središnje banke u Frankfurtu. Imali smo plodan razgovor. Financijska tržišta su globalno orijentirana. Mi se zato brinemo da krivulja obveznica pada. Moramo imati neke zajedničke smjernice. E, e, ako šta se događa ako e, dolazi do krivih odluka od strane stručnjaka? ako se inflacija od 2% održi, a ne bude samo kratkoročna, što onda? E, imamo u vijeću ESBA različita mišljenja, ali ako imamo različita stajališta, onda nemamo više opći smjer, zajednički smjer. Onda e, e, imamo opasnost za, održivost i tako dalje moramo imati zajednički smjer kako bismo opet stvorili povjerenje, a ne da dolazi do iritacija i zbunjujućih poruka o financijskim tržištima. Thank you very much. Uh, Hvala. Hvala na pitanju. Prije svega, mi u Europu imamo neovisnu monetarnu politiku tako e, da ne pratimo kamatne stope koje definira Fed tijekom čitavog razdoblja od osnutka ESB-a bilo je značajnih razlika u kamatnim stopama u Europi i SAD-u. Dakle, e, to sve ovisi o situaciji na domaćem tržištu. Dakle, imamo temeljnu inflaciju u SAD-u, dakle, došlo je do porasta te inflacije. Međutim, e, Fed je dakle već povisio kamatne stope. U Europi to još nije slučaj. Dakle, imamo drugačiju politiku i to tako treba i biti. Svatko odgovara na izazove na tom konkretnom teritoriju sukladno e, odgovarajućim mandatima središnjih banaka. Ja bih rekao da ne postoji nikakva kakofonija kada je riječ o stavu ESB-a. Možete pregledati konferencije za novinare, naše e, inicijalna stajališta gdje se održava stav čitavog upravnog vijeća. Nadalje, mi sada također objavljujemo e, i zapisnik sa sastanka upravnog vijeća kada god se raspravlja o monetarnoj politici. Ako pročitate te zapisnike vidjet ćete da e, je stav zajednički u većini slučajeva tu i tamo dođe do nekih nesuglasica, ali glavni smjer je vrlo jasno naveden u tim dokumentima, dakle i u inicijalnoj izjavi prije svake konferencije za novinare, a isto tako i u zapisnicima koje objavljujemo. Prema tome sasvim je uobičajeno da se tijekom rasprave navode argumenti za i protiv, Međutim, e, nakon toga postoji e, jedan jasan stav koji se temelji na konsenzusu i koji je jasan iz naših službenih dokumenata. Gospodin Fernandez iz SID-a kao posljednji govornik. Hvala. E, želim uputiti lijepe pozdrave podpredsjedniku SBA. Imam samo jedno pitanje, a tiče se jamstva za štedne pologe. E, o tome se raspravlja u vijeću na tehničkoj razini, još nije došlo na političku razinu. Mi smo u parlamentu izradili jedno izvješće u kojem se sugeriraju određene izmjene u odnosu na prijedlog komisije, tako da se prijeđe sa modela pune garancije na model reosiguranja uz malu raspodjelu rizika. negativa i valora las discusiones que estamos realizando Kako gledate na odgodu u pregovorima i što mislite o raspravi u parlamentu? Opinion, uh, Mi smo objavili jedno mišljenje temeljem uh, prijedloga komisije o Edisu, dakle tu možete sve pročitati. Uh, dakle, mislim da je rok 2024. godina, ako se ne varam, i do tada bi bismo trebali imati puni sustav garancije štednih pologa. Tako da se taj proces odvija u fazama, kao i u SAD-u gdje postoji FDIC. Mi bismo htjeli da postoji jedna kreditna linija u slučaju potrebe za sredstvima, e, dakle gdje bi se onda mogao vratiti novac, e, takav sustav ima i u SAD-u, postoji neke druge značajke tog e, sustava. Sve je to objavljeno i mi se držimo toga, zato sam se na to osvrnuo i u svom uvodnom izlaganju mi ćemo pratiti raspravu u Europskom parlamentu i vidjet ćemo kako će biti konačna odluka u vijeću. Mi smo od samoga početka, kada se počelo govoriti o osnivanju bankovne unije, rekli da e, je potreban e, mehanizam za sanaciju, te da je osim toga e, potreban i sustav za garanciju depozita. Mi se i dalje držimo tog stajališta. Ako nemate ništa protiv, imamo još jedno pitanje. E, ako možete ostati još tri minute. E, gospodin De Santos je zatražio riječ u sklopu spontanog javljanja za riječ. E, hvala vam. Podpredsjedniče, dragi dragi prijatelju, imam nekoliko pitanja, ali nažalost neću imati dovoljno vremena za sve, pa ću se nadovezati na prethodno postavljeno pitanje vezano uz ovaj sustav garancije depozita. Mislim da je europska javnost e, zapanjena činjenicom da uspostava trećeg stupa bankovne unije ide tako sporo. Zanima me koje su glavne prepreke u e, uspostavi tog trećeg stupa i smatrate li da će to omogućiti da se zamči financijska stabilnost? Ako je to slučaj, ne vidim zašto se ne napreduje brže. Pa ne želim sada spekulirati o tome e, zašto pojedine države članice imaju različite stavove. Razgovaralo se o tome što je raspodjela rizika, što je smanjenje rizika i za dovršetak bankovne unije u konačnici je potreban sustav kojim će se jamčiti depoziti. Neću sada ponavljati te argumente. Htio bih samo dodati još nešto što mi se čini relevantnim. Sustav za garanciju depozita važan je i u smislu e, toga da zapravo može poslužiti za izgradnju povjerenja ne možemo mi e, predvidjeti da će doći do poteškoća u bankama, da će zato biti potrebna sredstva. Dakle, to se nije dogodilo ni tijekom ove prethodne krize. Tako da nije to ono što nas najviše brine. Zapravo se najviše postavlja pitanje povjerenja u depozite e, u svim državama članicama i također se moramo boriti protiv e, određenih krivih percepcija o o dakle određenim rizicima. To je važno isto tako i za uniju tržišta kapitala. Naime, jedan, jedna od prepreka e, tome da ljudi kupuju vrijednosne papire bilo gdje, upravo se sastoji u tom krivoj percepciji o e, rizicima. Dakle, trebalo bi ići u smjeru osiguranja sigurnosti i produbljivanja financijskih tržišta u Europi. Hvala vam potpredsjedniče i dopustite mi da vam zahvalim u ime svih nas. Hvala vam što ste ovdje proveli gotovo tri sata s nama i što ste nam dali dobar uvid u trenutno stanje. Želim eh, svima uspješan rad, želim svima zahvaliti na discipliniranom e, pristupu raspravi i hvala vam na pitanjima koja ste postavili. Sada prelazimo na sljedeću točku na dnevnom redu. Dragi kolege, prelazimo na točku pet. E, opći proračun za Evropsku uniju za financijsku godinu 2018. Gospodin Muresan je s nama. Dati će te nam, gospodine Muresan, opći uvod u ovaj opći proračun imamo prvog izvjestitelja, onda izvjestitelja Ekona. E, svaki ima pet minuta. Mm. Nin Storvals je jedini prisutan ovdje od izvjestitelja u Sjeni. počinjemo sa izvjestiteljem za proračun. Imate pet minuta. Hvala lijepa predsjedniče i hvala svim kolegama koje me e, pozdravljaju u, mojem prvom mandatu kao izvjestitelja za proračun. E, e, sada počinjem s posjetama specijalnim odborima parlamenta kako bi govorili o prioritetima proračuna i kako bi smo čuli vaša mišljenja o raznim područjima gdje imate ovlasti. E, ja se vraćam e, kući jer sam također zamjenski član u Ekonu, pa je to za mene vrlo ugodno. E, govorim o smjernicama za proračun za sljedeću godinu. To smo usvojili u Ožujku, u e, Strasburu, velikom, većin, velikom većinom. E, smjernice kažu da su politički prioriteti parlamenta za proračun e, su e, rast i e, zaposlenost, a drugo je sigurnost i građani. Rast i radna mjesta, to je prvi prioritet proračuna. U posljednje dvije godine svi resursi koje smo imali su išli na migraciju i migrantsku krizu E, sada je međutim vrijeme da se e, e, fokusiramo na jačanje gospodarstva i da zatvorimo prazninu u ulaganjima. Najbolji način da to učinimo jeste da iskoristimo resurse za ulaganje u infrastrukturu, inovacije, u start-upove, kozme program, E, e, podrška malim i srednjim poduzećima, e, korištenje inicijative za mlade i tako. To treba pojačiti u proračunu za sljedeću godinu. Dijelim mišljenje Ekona u koje podcrtava da proračun Europske unije mora jače podržavati prioritete europskog semestra. Sigurnost, e, e, drugi prioritet, e, sredstva koje imamo su ograničena. Kako možemo postići maksimalnu vrijednost sa tim ograničenim sredstvima koje imamo? Dio tog odgovora jeste da jačamo agencije Unije koje su odgovorne za pravosuđe i unutarnje poslove Europol, Eurojust, EASO, E, ali moramo uzeti u obzir i istočno i južno susjedstvo. E, EPSI u prvom redu imali smo prijedlog da EPSI se e, produži u srpnju 2018. idemo u novo razdoblje. 1,1 milijarda ide za jamstva 50 milijuna od nealociranih e, sredstava, a 450 milijuna e, od neto očekivanog dohotka. Parlament kaže da ne smijemo e, kratiti ili smanjivati CEF, 650 milijuna eura e, se e, mora isfinancirati od nedodijeljenih e, sredstava za nepredviđene slučajeve. Sada je važno prema revidiranim obvezama i programima fci 1 predviđamo 1,9 milijardi eura u obvezama za, u sredstvima za preuzete obveze. Drugo, eh, što se tiče financiranja programa Fiskalis i Perikles, eh, moramo osigurati eh, sredstva za te programe, pa oni također moraju biti na popisu prioriteta, po mom mišljenju. tri agencije koje e, spadaju u vaše područje ovlasti i interesa. E, moram podcrtati da te agencije e, se ne financiraju potpuno iz proračuna Evropske unije, financiraju ih i države članice, a dijelom, djelomično se financiraju iz raznih pristojbi tu imamo doprinose e, država članica i e, doprinose koji plaća industrija. E, proračun Europske unije dakle nije potpuno odgovoran za njihove troškove. EBA će se morati financirati iz drugih sredstava. Unija ne e, financira sama EBA, ove tri agencije e, to su financiraju. Moramo to također uzeti u obzir kad govorimo o troškovima. Proračun Unije e, nije jedini odgovoran za premještanje EBA. To se bazira na e, budućim e, aranžmanima sa naravno i sa e, Ujedinjenom kraljevinom. Na kraju predsjedniče što se tiče pilot projekata svi kolege su pozvani da predlažu pilot projekte trebamo mnogo projekata kako bismo financirali najbolje. E, u, u konačnom paketu ćemo uključiti e, projekte koji su e, predocijenjeni. Mm, koji god pilot projekt želite predložiti kao mm, kao početni projekt ili nastavak projekata morate imati pred ocjenu do, koja mora biti dovršena do prvog svinja, svibnja. Naravno, sve ćemo dogovoriti sa svim klubovima kako bismo imali najbolji paket projekata koji si možemo zamisliti. E, E, veselim se raspravama s vama sada i tijekom cijele godine. Hvala lijepa. E, nemamo drugih nominacija. E, imenovanje imenovanja samo od Aldea. Alde ima prvog govornika danas popodne. I kasnije ćemo imati Catch the Eye. Neil ima riječ. Hvala lijepa. U svim našim raspravama koje se sada vode u raznim odborima i pododborima u parlamentu može, moglo bi se reći da imamo ogroman broj e, da, naime da mnoga mišljenja idu u istom smjeru za 2018. 18. kad mm, Kolega Morisan je upravo rekao, prioriteti su e, rast i e, radna mjesta, zaposlenost. Znamo da imamo ogromne praznine u ulaganjima. E, mogućnosti za parlament da premosti te praznine su vrlo male. Dva ili tri milimetra u E, s obzirom na one kilometre koje treba prevaliti. Mm, e, vodi se rasprava o fc 1 i 2. fc 1 nije bio u stanju e, ispuniti sve ono što smo očekivali kada smo počeli ili kada je komisija počela taj projekt. Neću ulaziti u detalje nedostataka, samo bih rekao da e, bila malo glupa odluka e, s naše strane ili s strane evropskih institucija. To jest odluka da fondovi e, financiranje EFSI-a mora biti anonimno. A to se nikad nije ispunilo jer se članovi nisu mogli složiti o raznim projektima mm, i onda je ESB e, imao pravo odlučivanja. Također znamo da e, je dio efsi bio e, vrlo dobro organiziran mm, plaćanje na početku razdoblja efsi mm, za mala i srednja poduzeća je bilo vrlo, vrlo uspješno. Mm, mm. E, I rezultati su se vidjeli vrlo e, brzo nakon početka programa. E, smanjivanje sredstava za CEF i smanjivanje evropskog preračuna će biti vrlo problematično za sve nas već imamo mm, proračun koji sa strukturalnog stanovišta je satelitski proračun. E, sloboda nam je e, manevriranja sve manja i manja. A biti će, e, čini mi se, još ograničenije. A sateliti se onda kreću na nekontroliran način. Stalno tražimo novac za obzor 2020. da se to vrati na prijašnji nivo. Mm, mm, mm, to pozdravljaju države članice. To ne pozdravljaju baš države članice jer onda, onda trebaju doprinijeti više sredstava. E, obzor 2020. je e, zaista uspješnica iako imamo i nekih problema sa strukturama. Mislim da ćemo e, biti na istoj valnoj dužini e, što se tiče proračuna, općenito govoreći. Hvala Nils. E, SED koordinatorica gospođa Peres ima riječ. Da, zapravo više izvjestiteljica nego izvjestiteljica u Sijeni. Želim zahvaliti kolegi na ovom prijedlogu. Euh, dakle, hvala kolega što ste stavili naglasak na pitanje gospodarskog rasta i zapošljavanja. E, sada se radi na planu Juncker 2 i to je važno u tom kontekstu. Vi ste spomenuli raspravu među suizvjestiteljima. Drago mi je da ćemo u vašem izvješću moći e, izvući neke zaključke u vezi s proračunom Europske unije. Ja bih se htjela zapravo osvrnuti na tri aspekta koji su važni za rad našeg odbora. Vi ste spomenuli e, situaciju u kojoj se nalazi EBA. Istina je, već je bilo riječi o tome prošle godine. E, tražili smo da se u proračunu za agenciju uzme u obzir mogućnost, e, odnosno određena odluka koja tek treba biti donesena. Što se tiče upravljanja agencijom, mi ne možemo čekati na tu odluku do tek ne možemo čekati kraj procesa i da kako to treba biti sukladno pravilima o financiranju agencije. E, shvaćam da ste htjeli da se stavi naglasak na različite e, segmente za financiranje agencije, međutim tu ne treba, e, to ne treba biti razlog da se dovede u pitanje, pitanje proračun za agencije, jer pitanje njihovog funkcioniranja je uistinu jedno kritičko pitanje koje se često pojavljuje. I na kraju želim još da se potvrdi da nećemo otvarati Pandorinu kutiju kada je riječ o podršci za e, kontraekspertizu u, kada je riječ o financijskim uslugama, pritom mislim na sredstva za Finance Watch, ali to nije jedina stavka i nadam se da ćemo uspjeti doći do dogovora eh, jer rad eh, tijela poput Finance Watcha uistinu su ključne važnosti za za ravnotežu u donošenju odluka i za izradu um, uravnoteženog zakonodavstva. Hvala Pervanš Alfred ima riječ. Ja bih htio upitati izvjestitelja što se tiče e, što e, o pilot projektima mm, bi li bilo moguće da imamo neku procjenu ili ocjenu kako pilot projekti koji su došli iz parlamenta, kako su se oni razvili. Svi mi znamo e, što vi e, što se predložilo. Imamo li neki e, sveobuhvatan pregled onoga što se činilo tijekom proteklih godina? Jer bi nam to dalo bolju ideju što da radimo, koje projekte da predložimo komisiji i državama članicama. To bi bili onda prijedlozi koji bi zaista vrijedili. Sven ima riječ, izvoli. Hvala. Uvijek je napast kad imamo raspravu o proračunu u Ekonu da imamo iste rasprave kao u cijelom parlamentu. Brexit je na obzoru i sada je ta kušnja još veća, ta napast je još veća. Možemo staviti u pitanje da li je struktura proračuna, da li ona odgovara e, do e, ciljevima 2020. E, na najbolji način. Već smo od, mnogo novca potrošili e, kad se, e, neuspješno kad se e, radi o održivosti, rješavanju siromaštva i tako dalje. Sada nam predstoji još veća praznina pa je još važnije kako ćemo postaviti prioritete. Vrlo je teško objasniti biračima da smo toliko novca potrošili na neodrživu poljoprivredu, a nemamo novca da investiramo u e, perspektivna područja. E, kad se tiče naših što se tiče naših prioriteta, moramo biti oprezni da izasi ostanu učinkoviti. Moramo iskoristiti ovaj trenutak promjena kako bi oni postali učinkovitiji. Što se tiče unija tržišta kapitala s jedne strane i e, bonitetnih e, propisa s druge strane. E, Eurostat i su zakonodavci kad govorimo o budućim statističkim programima E, parlament ima cijeli popis prioriteta i kad dodjeljujemo sredstva e, moramo uzeti u obzir da li prioritete koje smo izglasili prije, e, da li je Eurostat to, te prioritete ispoštivao. I na kraju, mi smo mnogo radili na fiskalnoj suradnji u okviru istražnog odbora Međutim, vidimo da e, nemamo dobru suradnju između e, nad, e, nacionalnih tijela za provedbu zakona. Ako možemo nešto učiniti da pomognemo tim tijelima, a naročito poreznim tijelima, kako bi bolje surađivali sa Europskom unijom. Mislim da bi to bila najbolja investicija za europski proračun. Hvala lijepa sve. Ne znam da li drugi kolege i kolegice žele uzeti riječ u catch the eye postupku. To nije slučaj. E, riječ opet ima izvjestitelj. Hvala lijepa. U prvom redu šta je rekao Nils Torvalds iz Aldea. EFSI naravno treba poboljšati. E, to je djelomično ono što upravo radimo sa FCM u usporedbi sa u FC2 usporedbi sa FC1. E, e, Pervanš Beres je govorila o agencijama i pomoći za njih. Mm, to smo e, zapisali i izlazak, e, e, to jest Brexit, neće imati e, većeg utjecaja na europskih proračun. Jer Britanija mora ispuniti svoje obveze. Ako vidimo da dolazi do nekih učinaka na proračun, EBA ili Agencija za lijekove, onda e, ćemo to odmah uključiti u e, proračun. Što se tiče pilot projekata, mi imamo svake godine objavljeni popis e, projekata, pilot projekata. Mi uvijek pratimo kako ti projekti funkcioniraju i koje rezultate daju, naročito oni koje mi predlažemo a mi zahtijevamo da e, svi e, koji sudjeluju u pilot projektima i imaju te pilot projekte objavljuju rezultate. Sven Gigold, odgovor Svene. Rekao sam da ulaganja u infrastrukturu, inovacije upravo zbog toga što su to područja koja jačuju naša gospodarstva, čine ih otpornijima u, za budućnost. To stoga mora biti prioritet proračuna. Infrastruktura eh, je bolja, ako imamo inovaciju u gospodarstvu, to je pozitivan doprinos rastu i održivom socijalnom, e, e, socijalno orijentiranom rastu e, Evropske unije. To treba biti ključni prioritet za proračun. Apsolutno se slažem s tim. Mm, Zabilio sam i, i primjedbu da treba optimizirati učinak iza Hvala lijepa. Hvala lijepa, Sigrid Morosan. E, ne znam kako ćemo ići dalje. Komisija predviđa e, da zaključi e, nacrt proračuna 24. svibnja ove godine. Sada imamo izvjestitelja Luke, Benta Lukea prema pan evropskom okviru za pokrivene obveznice. Tu imamo na tom području zanimljivi e, razvoj. Mm, E, e, komisija je imala konzultacije o paneuropskom e, okviru za pokrivene obveznice. I EBA je tu bila aktivna. Imamo izvjestitelja i dva izvjestitelja u sjeni. Gospodin Luke ima sedam minuta. Hvala lijepa predsjedniče dragi kolege i kolegice. Dobili ste nacrt moga izvještaja. E, sada ću nadopuniti ono što stoji u izvještaju i sažeti ono što proizlazi iz mog iskustva e, u radu u parlamentu. Mm, imamo e, tržišta za pokrivene obveznice, oni dobro funkcioniraju, imamo minimalne propise Europske unije, e, tržište je dobro prošlo financijsku krizu, bolje nego tržište državnih obveznica. E, neke države članice imaju tradicionalna tržišta pokrivenih obveznica – one to, ta tržišta postoje već stoljećima. A sada imamo i nova tržišta kako unutar Europske unije, tako i u trećim zemljama. na svim tim tržištima e, e, zakonodavstvo se razvija na nacionalnoj razini ono je ukorijenjeno u pravu o pravnim propisima o nelikvidnostima. Imamo e, heterogene načine kako se obveznice osiguravaju. Po mom iskustvu u razgovoru sa dionicima proizlazi da je ta heterogenost e, dobra. Pokrivene obveznice, njima se trguje i mnogo prekogranično. E, sada se postavlja pitanje što bismo tu trebali regulirati na e, europskom nivou. E, pokrivene obveznice su e, uspješne, to su vrlo uspješni financijski instrumenti, imaju dobre reference unutar e, zakona o financijskim tržištima. Stoga koncepcija pokrivene obveznice je vrlo dobro pokrivena u zakonodavstvu pokrivene obveznice imaju level 1 high quality assets e, rangiranje i treće u, okvire, u okviru CRR e, e, beneficiranih, imaju dakle beneficiran status. U europskom zakonodavstvu nemamo precizne e, definicije pokrivene obveznice. E, e, uspjeh tih obveznica je doveo do toga da se razvijaju nove ideje kako, što se može financirati tim obveznicama. recimo Državni zajmovi se mogu s time e, e, pokrivati e, ili skupovi za pokriće. To je jedan od prijedloga. Predmeti imovinskih imovinski predmeti koji imaju veliku vrijednost su tu uključeni. To dovodi do e, opasnosti da se e, pokrivene obveznice previše koriste. E, beneficirani status moramo dodijeliti samo ako nemamo sistemskih rizika koji su tu uključeni. Evropski zakonodavac stoga mora imati jasnu definiciju pokrivene obveznice, a u okviru te definicije moramo imati jedinstvene kriterije za tu obveznicu. Oni, moramo imati zato čvrsta načela kako bismo to onda uskladili i sa nacionalnim e, zakonodavstvom i pravom, e, nacionalnim pravom na intervencije. Što se tiče drugih poduzetničkih i državnih e, pothvata sa velikim rizikom, tu trebamo to ograničiti. U institucionalnom zakonodavstvu pokrivenih obveznica imamo i novu e, klasu vrijednostica pokrivenih obveznica. E, to se onda zove European Secured Notes. A što e, čini pokrivene obveznice tako uspješnima jeste taj skup, to su ti skupovi za pokriće koji ih osiguravaju i to je naročito važno za mala i srednja poduzeća. Ali ne možemo imati iste e, preferencije za European Secured Notes kao za tradicionalne pokrivene obveznice jer oni imaju veći rizik. Stoga e, tu nemamo opravdanje za isti preferencijalni tretman u e, financijskim propisima. E, osim široke klase imovinskih predmeta u skupovima za pokriće, imamo i produženje dospjeća u, CPT-ovima ili u takozvani soft bullets. E, ako dolazi do, nelikvidnosti i ako kreditor mora doći do svog novca, onda e, e, je pitanje dospjeća pokrivene obveznice jer možemo e, doći do e, novih e, obveza koje će biti teško ispuniti. Hvala lijepa. Prvi izvjestitelj u Sjeni je Sigrid Mureson. Hvala. Moje kolega koji su izvjetljeni mogu biti ovdje, pa me tražio da vam iznesem njegovo stajalište. Prvo želim zahvaliti gospodinu izvjestitelju za njegovo izvješće. Gospodin e, Rozati podupire vaše zaključke i procjenu iz samog izvješća. Gospodina Lukea, ovo je jedno važno izvješće za pan Europski okvir za pokrivene obveznice – a to je važno jer pokrivene obveznice su najveći drugi razred e, instrumenata i koriste se za financiranje kreditnih institucija. Dakle, igraju važnu ulogu i pružaju podršku dugoročnom rastu naših gospodarstava. Podupiremo preferencijalni tretman u sklopu europskog zakonodavstva jer su te obveznice pokrivene visokovrijednom imovinom i dobre su imale rezultate u krizi. Pokrivene obveznice nisu nov proizvod, ali nemaju ni univerzalnu definiciju. Definicija se nalazi u nekoliko zakonodavnih akata, a znamo kolika je raznolikost nacionalnih okvira pogotovo kada je riječ o tehničkim standardima i javnom nadzoru. U ovom trenutku trebamo vidjeti je li opravdano integrirati e, nacionalna tržišta pokrivenih obveznica i naš klub raspravlja, cijeni što raspravljamo o ovoj temi, što imamo sami samo inicijativno izvješće prije komisijnog prijedloga. Nadam se da ćemo dati pozitivan doprinos i dati ravnotežu između standardizacije i fleksibilnosti. Zalažemo se i za stabilno tržište za pokrivene obveznice u Europi i voljeli bismo da se poboljša e, kvalitetna tih obveznica i osiguraju jednaki uvjeti za sve. Želim istaknuti da usklađivanje treba temeljiti na postojećim programima i poštovati nacionalne specifičnosti. Potencijalni novi okvir za pokrivene obveznice treba e, također biti dobar i za druga tržišta. Devet europskih zemalja čini 90% svih e, pokrivenih obveznica, ali i druga nacionalna tržišta se tu mogu razvijati u tom smislu. Što se tiče izvješća, podupiremo načela i pristup koji spominje izvjestitelj. Važno je osigurati smjernice, ali poštovati postojeće nacionalne standarde. Slažemo se sa izvjestiteljem o važnosti preporuka za tržišne standarde i snažne inicijative na tržištu. Međutim, neka područja treba preciznije opisati, a ovdje pogotovo mislim na pretjeranu e, kolateralizaciju. Također, e, posebna pozornost će biti posvećena ovom odvajanju e, skupova za pokriće. I kako bismo poboljšali pokrivene obveznice, trebamo i povećati pravnu sigurnost za male ulagatelje. Hvala vam. Alfred Sant govori za SID. Za početak želim čestitati našem izvjestitelju. Ovo je doista jedno dobro izvješće. Hvala. Također smo imali izvrsne sastanke sa dionicima prije samog izvješća. Pokrivene obveznice su financijski instrument eh, koji se tijekom stoljeća eh, pokazao dobrim instrumentom na tržištima. To je jedna dobra metoda za prikupljanje financiranje i korisna je za izdavatelje i ulagatelje u jednom transparentnom okviru. Do sada se to činilo u kontekstu nacionalnih tržišta. Danska i Njemačka smatrati instrumente izuzetno važnim alatima za ulaganje. Što se tiče reguliranja na, na europskoj razini u, s direktive, jedna reakcija bila bi kao i ona predsjednika Jimmya Cartera. Ono što je dobro, što dobro funkcionira, nemojmo to popravljati. Barem tri čimbenika su za prijedlog na kojem se trenutačno radi. Komisija treba organizirati direktivu i okvir za samu regulativu diljem Europe. Prvo, u sklopu Unije tržišta kapitala treba osigurati prostor za pokrivene obveznice. Tržište, Unije tržišta kapitala se ne mora primjenjivati na principu da jedno rješenje vrijedi za sve, ali ne smijemo imati velike rupe u strukturi, a to bi se dogodilo ako se pokrivene obveznice ne uključe u to tržište. Drugo, brojni dionici se zalažu za ovu direktivu kojom bi se uspostavio europski okvir za pokrivene obveznice, ali treba se uzeti u obzir nacionalne prakse koje su do sada davale dobre rezultate. To je vidljivo iz konzultacija koje provodi komisija i odraženo je u sastancima sa dionicima koje je organizirao izvjestitelja, a tu su i drugi bilateralni sastanci. Treće, europska direktiva bi bila na korist državama koje nemaju tržište za pokrivene obveznice. Takve zemlje dobile bi obrazac za uspostavu regulatornog okvira. Međutim, idemo u dobrom smjeru, ali treba u obzir uzeti određene predostrožnosti. To smo već spomenuli na današnjem sastanku. Prvo, direktiva treba biti e, lagana i ne primjenjivati previše detalja koji se odnose na nacionalne strukture. Svi se slažu da trebamo imati pristup koji se temelji na načelima, kao što je istaknuo i sam izvjestitelj. I ja se slažem s time. Rečeno je da treba obratiti pozornost kako se ne bi e, razblažila oznaka pokrivene obveznice, već treba sačuvati identitet tog brenda. Još jedno zanimljivo pitanje odnosi se na imovinu koja, kojom bi se osiguravala pokrivena obveznica. Hoće li to biti samo hipoteke ili hipoteke i državne obveznice ili bi trebalo uključiti i e, pokretnine kao što su brodovi ili također male srednje poduzeća. Sve je to navedeno u izvješću i u samom obrazloženju u sklopu izvješća. Neki tehnički aspekti su takvi da treba biti oprezan i, savjetovati se s dionicima. Primjerice, nisam uvjeren koliko je dobar prijedlog uvođenja novog instrumenta koji bi se uveo paralelno sa pokrivenim obveznicama, ESN-ovi, e dakle europske standardne obveznice. I je li uopće primjereno imati jedinstvenu strukturu kao što smatra izvjestitelj? sve u svemu, mislim da imamo iznimno dobre temelje za daljnu analizu i raspravu. Čestitam našem izvjestitelju na dobro obavljenom poslu i veselimo se dovršetku izvješća u nadolazećim tjednima. Hvala lijepa Alfrede. Kora von Juvenhusen od Aldea bi trebala biti na redu, ali je nema Miguel Diegas za Gue. Ni on nije ovdje, ni, nema ni zamjenika. Sven Gigold ima riječ. Hvala predsjedniče. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom eh, inkluzivnom pristupu sam i na jasnom i konciznom nacrtu izvješća. Želim reći sljedeće. U osnovi e, se slažemo sa, s izvješćem. Mislimo da postoje i važni problemi u europskoj financijskoj regulativi i na kapitalnim tržištima Dakle, važnije pitanje od pokrivenih obveznica. Do sada nismo vidjeli dokaze da e, za potrošače i ulagatelje postoji veliki rizik ili velika opasnost, niti da na europskoj razini ima funkcionalno tržište. Dakle, to nije jedno urgentno pitanje, niti prioritetno. U okviru Unije tržišta kapitala ima smisla neke stvari pojasniti i također e, imati kako bi taj uspješni model još bolje funkcionirao. U svakom slučaju, mislim da trebamo biti oprezni i trebamo paziti koliko ćemo različitih vrsta imovine uključiti, jer bismo u budućnosti e, mogli imati određene neuspješne aspekte takvog poteza i zato to tome treba dobro razmisliti. Nakon što to bude odobreno i ako vidimo pokazatelje da se može primijeniti novi pristup i nove definicije, onda bi bilo korisno dakle, to provesti na europskoj razini, primijeniti na široj europskoj razini. I na kraju u sklopu ovog okvira možemo postaviti pitanje zašto se pokrivene obveznice izračunavaju u okviru doprinosa europskom mehanizmu i fondu za sanaciju. Ako su one tako uspješne, zato su, zašto su dio tog izračuna? Ako želimo poduprijeti tu vrstu instrumenta, trebamo ih izbaciti, ukloniti iz osnove za izračun i o tome bismo trebali ozbiljno raspraviti. To bi bio dodatni e, poticaj za jedan financijski model koji dobro funkcionira i time bismo ponovno započeli do raspravu o tome na koji način se treba izračunavati doprinos Europskom fondu za sanaciju. I kad smo već kod toga, imam e, nekoliko komentara. Dakle, Mislim da imamo, da idemo u dobrom konstruktivnom smjeru. Imamo nekoliko potencijalnih konvergencija. Ne, neću se baviti samo stilom, ali treba li odmah u izvješću na početku imati određena upozorenja. Mislim da je to prestrogo. Ali to nije, kažem, pitanje sadržaja, već više stila odnosno koji pristup kao parlament želimo zauzeti. Ali kao što sam rekao, to je bila jedna opaska o stilu i mislim da trebamo nastaviti sa suradnjom na izvješću. Eh, hvala lijepa. Gospođa von Storch, nije za EFD, nije ovdje. Kako ti ima riječ? Eh, govorit ću nizozemski rapport en de ENF zal het rapport met een gunstig vooroordeel bekijken, om dan maar meteen meneer Mi pozitivno gledamo na ovo izvješće i samo da se nadovežem na ono što je rekao gospodin Gigald. U izvješću se upozorava da nije dobro uskladiti okvir i da bi to moglo imati određene nepoželjne učinke Dakle, izvješće je zanimljivo samo po sebi i zato što to spominje i također e, se naglašava preko granična trgovina obveznicama koja dobro funkcionira i da također nacionalni okviri dobro funkcioniraju. Dakle, ako ćemo imati europsku definiciju, trebamo vidjeti hoćemo li imati dobrovoljnu konvergenciju. Ako zadržimo taj smjer, i ako to u konačnoj verziji teksta ne bude izmijenjeno, ako ne uključimo ono što je EPP spomenuo, standardizaciju, jednake uvjete za sve, integraciju u uniju tržišta kapitala. Dakle, ako izbjegnemo da se to sve nađe u tekstu, mislim da bi to bilo dobro jer bismo zapravo izmijenili sam tekst, ton teksta. Dakle, u tom slučaju bih mogao dati podršku. ako se Europska unija na sličan način postavi i u drugim područjima financijskih e, sektora, ako se ograniči samo na dobrovoljnu konvergenciju, mislim da bi to bilo puno lakše podržati. izvolite. E, Hvala. Mislim da ovdje imamo jednu, jedan e, specifičan e, ustroj. Riječ je o proizvodima koji se ne e, ravnomjerno koriste na europskom tržištu. Dakle, pitanje je hoćemo li imati isti jedinstveni instrument za sve. I osim toga, želimo li dakle, ići na tu harmonizaciju ili smo spremni na supostojanje različitih sustava. Čini mi se da izvjestitelj više zove drugi pristup, ali mislim da onda moramo biti svjesni posljedica. A to znači e, da se ne zalažemo za ovaj ili onaj instrument u izvješću. E, ako već govorimo o, o tržištu e, osiguranih obveznica, to je zato da bismo imali dobro e, upravljanje rizikom e, i vjerujem da ćemo imati zanimljivu raspravu o tome što sve treba poduzeti, ali čini mi se da je možda jedna od tema za pregovarački tim trebali osnažiti ulogu europskog eh, nadzornog sustava i pod kojim uvjetima? Hvala lijepa, Pervanš. Želi li još netko možda uzeti riječ? To nije slučaj. E, vraćamo se izvjestitelju. Izvolite. Ja, ich eh, danke Hvala lijepa na ovim konstruktivnim primjedbama. One su uglavnom bile e, pozitivne e, što se tiče nacrta izvješća. Nemamo velikih razlika u mišljenjima. E, stoga ću biti kratak u svom zaključnom izlaganju. Što se tiče preporuka za EBU, ja, se, ja bih se ovdje oslonio na osnovna načela. To jest da budemo vrlo oprezni e, u našem izvješću ili u kasnijoj direktivi. Kad se govori o reguliranju pokrivenih obveznica na europskom nivou. Mislim da to treba biti uglavnom u nadležnosti država članica. Isto to mislim i o nadzoru, o čemu je govorila Pervanš Beres. Ako e, su propisi nacionalni i ako imamo usku povezanost sa sa e, nacionalnim propisima o nelikvidnosti onda i nacionalna tijela moraju biti odgovora za nadzor. E, European Secured Notes, ono što je rekao Alfred Sant o tome, to shvaćam. Nisam ni rekao da će proizvod e, sam po sebi e, moći letjeti, da tako kažem ali mm, mislim da je potrebno razmišljati o toj klasi i da to mora biti predmetom još e, jednog izvješća ili e, novog zakonodavnog postupka. Moramo naglasiti e, razliku između tradicionalnih pokrivenih obveznica one i moramo iz toga naučiti zašto su te pokrivene obveznice toliko uspješne i to onda proširiti na druge vrste obveznica. E, parlament će e, onda e, o tome razgovarati kasnije. Što je rekao Sven Gigold, potpuno dijelim mišljenje da da moramo tu imati i neke zakonodavne korake. To treba još jedan put razmotriti kako napraviti tu proračunsku osnovu. Hoćemo li uključiti ili isključiti e, pokrivene e, obveznice. Evo, to su granice mog izvještaja. I kolateralizacija. E, da bismo tu imati više detalja, gospodin Rozati je to rekao preko gospodina Morezana. Da, tu sam se jako rezervirano ponašao jer smatra da tu moramo postupati principijelno. Ne želim u izvještaju reći više nego da je ne trebamo imati preveliku kolateralizaciju. Ne bih htio propisati kako ćemo to raditi, jer je to opet nadležnost država članica. Svaka država članica ima različita, na primjer, tržišta nekretnina, što treba uzeti u obzir. E, mi se istoga e, trebamo isključiti kao evropski zakonodavci. Pitanje EPP-a e, više detalja ovog pula za pokrivenost skupovi za, skupovima za pokriće. Tu moramo biti jako oprezni nadam se da ćemo i dalje ovako dobro surađivati. Zahvaljujem na svim primjedbama. E, ako imate kakovih pitanja, vrlo ću rado e, i pismeno na njih odgovarati. 27. E, travnja je rok za podnošenje amandmana, a u de, 19. E, lipnja ćemo imati glasovanje o tome. Mm, ako nema daljih primjedbi, e, imamo sljedeću e, sjednicu 24. travnja od 15 do 18.30. Zaključujem sastanak. Hvala.